dođu. Zahvaljujem vam. Hvala gospodine. Gospođo Geringer, izvolite. Hvala vam. Kao izvjestiteljica na ovom dosijeu, drago mi je što sam mogla raditi na ovom izvješću sa velikim brojem posvećenih i ambicioznih suradnika kolega. Mislim da je ovdje odraženo stvarno stanje rada odbora i preporuke za budućnost. Cilj izvješća bilo je daljnje poboljšanje našeg rada na predstavkama. Ukoliko su, ukoliko su neki od nas kritični prema određenim predstavkama, govornica je prekinuta, ukoliko su neki od nas kritični naspram određenih e, izjeva ovog izvješća, to je samo nešto što moramo shvatiti kao dobar pokazatelj da postoji velik broj područja na koja se još moramo sredotočiti. Dakle, još mnogo posla pred nama, ali svaki korak dovest će nas malo bliže boljim rezultatima i nadamo se učinkovitijem radu na korist naših građana. Zahvalila bih se povjereniku na detaljnim objašnjenjima koje nam je pružio. Mislim da je ovaj rad posljedica zajedničkog truda mnogih ljudi, tako da bih ovom prilikom zahvalila izvjestiteljima u sjeni. Njihovi su komentari bili od velike vrijednosti, zastupnici Albiol, Becker, Becera, Evi, Marijas, Reda. I također bih se zahvalila svim koordinatorima, savjetnicima, osoblju u tajništvu koji su veliki bili posvećeni radu na ovom izvješću, uključujući i, gospodu kapezon Bayern, Lekog Perez i moju asistenticu Gospersku usprkos nekim početnim razlikama, mislim da smo uspjeli podnijeti jedno vjerodostojno izvješće i preporuke za budući rad našeg odbora. Hvala. Ovime je zaključena rasprava i imat ćemo glasovanje u 12 sati. Sada prekidam ovaj dio sastanka.